Dobar dan. Otvaramo sastanak i ako nema prigovora možemo usvojiti dnevni red. Priopćenja predsjedništva. Evo, danas nemam nikakvih priopćenja pa ćemo odmah preći na glasanje. Imamo li kvorum? To je ono što moramo najprije provjeriti i e, možemo testirati glasanje. Dakle, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. I ima nas dovoljno. Počinjemo. E, izvješće gospodina Baza Eichhauta promicanje energija proizvedenih iz obnovljivih izvora. Kompromisni amandman broj 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvajamo. Provjeru molim. Nema problema, provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. plus 19. Kompromisni amandman se usvaja. Oprostite, e, zaboravila sam karticu, glasam kao moj klub, dakle plus 1. Glasate li za ili protiv? Čak i ako glasate protiv, svejedno se ovaj amandman usvaja. Nastavljamo. Dodatak sedmom kompromisnom amandmanu. Tko je za? Gospodine Van de što je? Izgubili ste se malo. Nemojte se, molim vas, tako gubiti jer smo tek na početku. Ko zna što će onda biti kasnije. Ovo je Sljedeća točka o kojoj glasamo radi se o dodatku kompromisnom amandmanu broj 7. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Mislim da se ne usvajali provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Zatvaram. Ne, ne usvaja se, nedostaje jedan glas. Prelazimo sada izravno. Oprostite, moja mašina ne radi. Ja sam glasao, ali mašina ga nije registrirala. Gospodine Taylor. Jednostavno vam želim reći, gospođo, gospodine Taylor, da čak i ako vi glasate za, onda je 18.18. .18. i e, nije, ne usvaja se. Možemo li ponoviti glasanje? E, Dragi kolege, tek je 9 sati i 9 minuta i tek smo na početku. Postoje pravila. Želite da još jednom glasamo? Rezultat će biti isti, ali ako želite da glasamo ponovno, dakle, o, ponovno glasamo o istom, dakle, dodatku kompromisnom amandmanu broj 7. Monsieur Michele. <laughs> C'est pas possible que tout le monde dise que ça marche, leur carte ou ça... Nije moguće sad da se svak javlja i da kaže da mu kartica, glasačka kartica funkcionira ili ne. Nećemo 10 godina tako glasati. Dakle, sada zatvaram glasanje.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 Eh, eh, eh, eh, On va Nećemo sada ponovno početi govoriti koga, koga je bilo, koga nije bilo. Kad je glasanje zatvoreno, jednom onda je zatvoreno. <laughs> On continue. Nastavljamo. Gospodine Van de vi me podržavate, to mi je drago čuti. Nastavljamo. Članak 102. Amandman 102. Tko je za? Protiv? Suzdržani? 102. Amandman se odbija. Amandman 104. Tko je za? Protiv? Suzdržani? 104. se odbija. Kompromisni broj 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prelazimo na amandman 110. Tko je za? Protiv? 110. Odbija se. Kompromisni dva, Tko je za? Protiv? Suzdržani? Drugi Kompromisni amandman je usvojen. 117. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se 117. amandman. Izvornik teksta. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Izvorni se tekst usvaja. Prelazimo sada na 124. amandman. Tko je za? protiv, suzdržani. 124. se odbija. Amandman 125. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman, amandmani 119. i 120. koji su identični. Tko je za, oprostite, 119. i 126. Tko je za, protiv, suzdržani? Nije sasvim jasno. Elektroničkog provjera. Otvaram glasanje. Je ferme le vote. Zatvaram glasanje. 19 naprama 19, dakle odbija se. Nastavljamo. Amandman 127. Tko je za? Protiv? Suzdržani? 127. Amandman se odbija. Amandman 128. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 129. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromisni broj 3. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni 3a, tko je za? 3a. Za, protiv, i nije jasno, pa idemo na elektroničku provjeru. Otvaram glasanje o kompromisnom amandmanu broj 3a. Zatvaram glasanje. Kompromisni amandman 3a se odbija. 3b ko je za, protiv. Želite provjeriti, ali mislim da se usvaja. Dakle, otvaram glasanje o kompromisnom amandmanu 3b. Zatvaram glasanje. plus 20 minus 19, dakle usvaja se. Kompromisni amandman broj 4. Gospođo Ajuto, oprostite, moja glasačka kartica ne radi. E, možemo li na e, maluelni način to e, napraviti? A što ste glasali sada za? Dakle, kompromisni amandman 3b je, se usvaja i dalje. E, gospođo Juto, preporučam da možda se sjednete e, za jedan drugi pult. Kompromisni amandman broj 4. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 146. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 147. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da se usvaja, ali moram provjeriti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Nastavljamo. A sada o svim amandmanima u bloku. Sve do amandmana 154. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Nije jasno, pa ćemo sada to staviti na glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Nastavljamo. Amandman 154. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usveja se. Amandman 155. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se, oprostite, prvojte se ispravlja, 155. se odbija. Amandman 156. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 157. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 158. amandman tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 159. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 160. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 161. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 162. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 163. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 164. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 165. Tko je za? Protiv? suzdržani nije jasno pa otvaramo elektroničko glasanje. Među zelenima je jedan previše. Jedan glas previše, to nisam ja. Ale, se bo... U redu. Amandman 165. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Amandman 166. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Želite provjeru? Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Amandman 166. se odbija. Nastavljamo s amandmanom 192. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Amandman 172. se odbija. Kompromisni broj 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni 190, eh, eh, amandman 195. Usvaja se. 198. amandman tko je za? protiv, suzdržani, nije jasno. Otvaram glasanje o amandmanu 198. Zatvaram glasanje. 198. amandman se odbija. Amandman 28. Tko je za, protiv, suzdržani, Previše je na blizu, pa otvaram elektroničko glasanje. Amandman 28. Tko je za? 98. Dakle, e, odbija se. Amandman 199. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 200. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 201. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 202. amandman. A želite da provjerimo 201. amandman? Dobro. Otvaram glasanje. Amandman 201. Zatvaram glasanje. 201. amandman se odbija. Amandman 202. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 203. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 203. amandman se odbija. Prelazimo sada na amandman 208. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjerit ćemo. Otvaram glasanje o amandmanu 208. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 209. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 210. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 211. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 33. amandman. Tko je za? protiv, suzdržani, nije jasno, pa ćemo ići na elektroničku provjeru. Otvaram glasanje, amandman 33. Zatvaram glasanje. Usvaja se. A sada u bloku amandmani 34, 35 i 36. Tko je za, protiv, suzdržani, usvajaju se. Amandman 38. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se, ali provjerit ćemo. Otvaram glasanje o amandmanu 38. Je Zatvaram glasovanje minus 20, ne usvaja se. 39. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 40. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Ali provjerit ćemo. Otvaram glasovanje za, o četrdeset amandmanu. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 41. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 42. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjerit ćemo. U redu, provjerit ćemo. Otvaram glasovanje o 42. amandmanu. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Dobro. Gleda da napredujemo. 43. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da se odbija, ali provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Četrdeset tri amandman se odbije. Četrdeset četiri tko je za? Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 45. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 46. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Da, i to se ponekad događa. 53. amandman, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 54. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje o amandmanu 54. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Nastavljamo sa amandmanom 56. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Želite provjeru, gospođo Grapini? Dobro. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 56. amandman se odbija. 57. za. Protiv. Suzdržani. Nije jasno. Otvaram glasovanje o amandmanu 57. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 58. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 59. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Plašim se da će biti odbijen, ali vi želite da provjerimo, možemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 59. amandman. Imajte povjerenje u mene, gospođo Grapini. Nastavljamo. 61. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Evo, nije gospođa Rosana Lon zatražila, pa ću prihvatiti. Otvaram glasovanje. Otvaram glasovanje u 61. amandmanu. Zatvaram glasovanje. 61. amandman se usvaja. Imajte povjerenje u mene. Nastavljamo. 62. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 63. amandman. Tko je za? Ispričavam se. 64. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 65. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Sada ćemo provjeriti. Otvaram glasovanje o drugom amandmanu. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 66. amandman tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 69. tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Želite da provjerimo, gospođo Grapini? U redu. 70. amandman tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ću. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 71. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 72. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 73. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 73. amandman se usvaja. 74. tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 75. tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 76. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 77. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 78. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 79. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sada prelazimo na treći amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Želite provjeru? Otvaram glasovanje o trećem amandmanu. Zatvaram glasovanje. Treći amandman se odbija. 81. amandman tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 80. Tko je za?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 Zatvaram glasovanje. Odbija se. 87. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 88. za. Protiv. Nije jasno. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman šesti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 89. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 90. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 91. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 92. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 93. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 94. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 95. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Nije jasno. Otvaram glasovanje o amandmanu 95. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Ne, odbija se. Ispričavam se. 95. se odbija. 96. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 97. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Sedmi amandman tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 98. tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Osmi amandman tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Izvolite, gospođo Rudalon. Dodatno glasovanje o sedmom amandmanu. to e, tu je bio jedan zastupnik koji nije mogao glasovati i nije prihvaćen njegov glas, tako da predlažem da ponovno glasovamo o tom dodatku kompromisu 7 e, ili ćemo mi glasovati shodno ovoj situaciji. Za nas je to ključno glasovanje. Hello. on va, on va essayer d'arrêter les entre vous. Molim vas za tišinu gospođa Anderson. Možemo li samo pojasniti koje je točno pravilo kada su zastupnici prisutni ili ne, odnosno kada se može uzeti u obzir i priznati glasovanje? Postoje dvije stvari. Kada predsjednica kaže zatvaram glasovanje, to znači da je glasovanje zatvoreno. To je pravilo. Izvolite. Predsjednice, molim vas, čak i u vječnici, čak i u vječnici, evo stavite slušalice, da. Čak i u vječnici, gospođo predsjednice, kada se predsjedava u vijećnici, uvijek se pita jesu li glasali svi. I mislim da je to dobar način rada zato što e, postoji puno razloga iz kojih netko nije pritisnuo na dugme i e, nije e, se podvrgnuo glasanju. Jednostavno pitati sve prisutne jesu li već glasali, mislim da je to dobro pravilo. ću riječ svim klubovima zastupnika i svatko ima riječ na jednu minutu, budući da ne želim da kasnimo s radom. gospodine Telička, hvala vam predsjednice. Želim vas samo podsjetiti da je to bilo drugo glasovanje, tako da smo ga ponovili. Bilo je jasno rečeno da se glasovanje otvara i zatvara i glasovali smo i nakon što predsjednica proglasi, eh, je već proglasila rezultate glasovanja, socijalisti su rekli da nemaju jedna zastupnica rekla da nema karticu. Mogli smo to ponavljati tri puta, mogli smo ime, možda je moglo doći još tri ili četiri zastupnika u dvoranu, dakle dva puta smo glasovali, tako da bih uistinu cijenio kada bismo bili dovoljno uvažavni i kako bismo prekinuli daljnju raspravu o tome. E, kartica nije bila tu, glasovali smo i ne možemo prihvatiti da bilo tko ulazi kada želi u svo dužno poštovanje prema kolegici Klaudi. Mislim, meni je, sve, ovo, meni je ovo sve jasno. Hvala. Gospodin Vendrih. Nakon toga gospođa Foster. Hvala. Mislim da svatko može pročitati dnevni red, e, glasovanje počinje u 9 sati, znači trebamo biti na vrijeme, ne 10 minuta kasnije. Izgleda da je nekoj djeci lakše doći na vrijeme nego određenim zastupnicima. Molim vas e, da svi budemo ovdje točni i na taj način će glasovanje biti važeće. Molim vas e, nemojte pljeskati, svi imaju pravo zakasniti imamo na to pravo i ja, ja to dobro znam Posebno to kažem članovima moje delegacije koji me dobro poznaju. Gospođa Foster. Hvala vam predsjednice. Mislim da sam ja najduže član ovoga odbora i čini mi se da se od 1998. godine nisu mijenjala pravila. Pravila su sasvim jasna. Bez obzira je li riječ o plenarnoj sjednici ili o sastancima odbora, svima nam se znalo dogoditi da zakasnimo. Međutim, moramo biti prisutni na svome mjestu ili na nekom drugom mjestu i moramo biti spremni za glasovanje. Ja ne želim sada biti stroga prema kolegama, ali slažem se s onime što je rekao gospodin Telička. Već smo glasovali, već treći put, onda smo htjeli provjeriti glasovanje i onda je utrčalo još dvoje ljudi u dvoranu i mislim da je predsjednica dala dovoljno vremena svima da glasuju. Tako da mislim da se moramo držati rezultata glasovanja i svi bismo se trebali potruditi da dođemo na vrijeme za glasovanje. Hvala. Mislim da trebamo nastaviti s radom. Hvala, gospođo Kilonen. Gospođo Kilonen, izvolite, htjeli ste uzeti riječ. E, ne, ne, ne želim e, uzeti riječ. Hvala. Dakle, odluka predsjednice je jasna. Nakon što kažem da je glasovanje zatvoreno, to znači da se zatvara i mislim da se više ne moramo vraćati unazad. E, sada glasujemo o čitavom izvješću, otvaram glasovanje, ovo je završno glasovanje. Zatvaram glasovanje. Izvješće se odbija velikom većinom glasova. To je bilo mišljenje za izvješće iz odbora i trejenvi. Nastavljamo.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 Molimo neko izlaze iz dvorane da to učine u tišini. Mi ćemo nastaviti s radom. Idemo dalje. Drage kolege, molim vas da razgovore obavite izvan dvorane. A mi nastavljamo s radom. Sljedeća točka je Europska strategija za kooperativne inteligentne prometne sustave. Izvjestitelj je gospodin Ujeli. Molim vas, stvarno. Ako želite međusobno razgovarati, molim vas da iziđete iz dvorane. Hvala vam. Nastavljamo onda. Daću riječ izvjestitelju. Nakon toga će riječ uzeti izvjestitelji u sjeni. Gospodine Uljelji, izvolite imate riječ. Pozdravljam poštovane kolege i e, stručnjake koji su s nama iz e, organizacija koje su e, došle da bi slušale prvu raspravu o ovom izvješću te posjetitelje koji su pristigli iz Mađarske. Vjerujem da i njima ovo zanimljivo. Sa nama su i studenti i umirovljenici iz umirovljeničkog parlamenta. Gospođa predsjedateljica će nas izgrditi budemo li pljeskali, ne možemo pljeskati. Govorit ćemo o budućnosti koja se sve brže približava i sasvim sam siguran da će u potpunosti promijeniti i vozila i transportnu kulturu u Europi. U našem odboru mi se bavimo ovom temom već više od deset godina i e, to sa kooperativnim inteligentnim prometnim sustavima i uklapanju e, tih i uključivanju tih sustava u svakodnevni život. Dakle, e, situacija je takva da će vozač jednostavno pritisnuti tipku, automobil će ga odvesti kud želi. Pred nekoliko godina činilo se da je ovo čisti science fiction. Međutim, i nije bilo e, izgledno ili realno. Međutim, to je zapravilo, ipak postavilo temelje za primjenu i sustava koji će omogućiti da živimo u e, svijetu kooperativnih inteligentnih vozila. Moji su kolege u prošlosti bili vrlo aktivni, e, Atila Benedek, e, preko 60 partnera je sudjelovalo od Sjedinjenih država do Kine, Izraela, Berlina te drugih država i mjesta, puno stručnjaka i organizacija E, je s nama surađivalo na ovom e, projektu, o tome kako će izgledati budućnost. Dakle, sustav e, konstantne komunikacije između vozila se uspostavlja što bi moglo doprinijeti našoj sigurnosti, izbjegavanju nesreća. Tisuće su ljudi koji gube živote u prometnim nesrećama svake godine. Sigurnost je prema tome naš glavni prioritet, a drugi e, je unapređenje transporta pred e, ne 20 godina nego samo za koju godinu e, dakle ne za dva desetljeća nego za koju godinu imat ćemo pametne automobile i vozila koja će međusobno komunicirati te sustave upravljanja cestama i prometom koji će 24 sata na dan raditi i e, to će za nas značiti da možemo izbjeći ljudske pogreške, uzeti u obzir meteorološke prilike, e, obavijesti o nesrećama. Sustav će poslati informaciju o točnoj lokaciji nesreće i e, hitne pomoći i drugim službama dođe li e, do prekida e, odmah može uslijediti i popravak i tako dalje to je prava revolucija međutim moram reći da Europa zaostaje u tom pogledu bez obzira radili se o institucijama ili tehničkom razvoju zaostajemo za sjedinim državama pa i Kinom e, koja se približava želimo u Europsku uniju uvesti ovakav sustav, međutim kako bi to moglo e, biti moguće ako znamo da postoje ogromne razlike e, u razvoju, stupnju razvoja između država članica. Mogu e, govoriti o svojoj zemlji, o Mađarskoj. Naravno da ne možete centar Budimpešte i razinu razvijenosti prometa tamo usporediti s nekim mjestom koje je udaljeno 150 km. Dakle i unutar država članica ima velikih razlika i e, tako je u svim državama članicama. E, dakle, ovo je jedna e, vruća tema i praktički svi dionici su vrlo aktivni i proizvođači automobila i svi ostali, međutim morat ćemo se uskoro odlučiti o tome u kojem smjeru želimo ići. Zahvaljujem kolegama iz komisije koji su nam uvijek bili na raspolaganju, a i odbor koji je za ovaj dosje bio zadužen je dobio pomoć od Digimuva, Libe i drugih odbora i kolege e, iz tih odbora svakako zaslužuju našu zahvalnost. Dvije stručne skupine su radile, ITS platforma je bila jedna od njih. Njihovo izvješće nam je bilo iznimno važno i rezimiralo je rad osam stručnih skupina i e, gdje je 2032. a tu e, o, o elektrifikaciji, automatizaciji e, i e, više inicijative razvojnih programa koji se odvijaju istovremeno. Važno bi bilo objediniti sve ovo, e, telekomunikacije, automobilsku industriju, transport, informatičku industriju i tako dalje, da bi svi mogli surađivati da bismo mi e, uveli ovaj sustav i prilagodili ga najsuvremenijim tehnologijama. Upravo je zato jako važno da države članice sudjeluju te bude li moguće sve bi se države e, članice trebale e, uključiti u SIRA uz program. Neću ulaziti u detalje, ovo je vrlo dugo izvješće. Jedna je međutim činjenica koju želim naglasiti. Unesene su e, neke promjene, a ja bih želio da ovo ide još brže e, u skladu s komunikacijom komisije. Kao e, socijalist moram opet čvrsto naglasiti da ne možemo uvoditi nove tehnologije u Europsku uniju, a koje e, neće dopirati do svih europskih građana. Dakle, novi sustavi u kojima bi uživali samo bogati građani ili bogate države članice nisu zadovoljavajući. Moramo dobiti do svakog e, građanina e, država članica u regijama, u mikroregijama, svi trebaju imati koristi od ove nove industrijske revolucije i novog sustava. Oni vrijede jednako kao i oni bogati koji žive u bogatim područjima. Njima također trebamo pružiti istu vrstu zaštite od nesreća kao i drugima. Dakle, održivost, konektivnost, To su naši prioriteti. Te zahvaljujem predsjedateljici. Što smo naglasili, zeleni pristup u ovom izvješću jer vrlo je važno u tom kontekstu govoriti i o zaštiti okoliša, e, teretu koju ona pretpostavlja i kako ga treba i možemo e, smanjiti. Dakle, cyber sigurnost, osim toga, još je jedan element i samo zamislite koliko se podataka prenosi iz ovih vozila. Treće strane mogu zlorabiti takve podatke, koristiti ih e, za hakiranje ili komercijalne svrhe i trebamo biti vrlo oprezni. 15. stavak naglašavam u kojem se govori o ETSI-u e, i e, mobilnim e, sustavima koji postoje, znači celularna mreža i tu u zagradi spominjem buduću mrežu a poduzet ću promjene na temelju rasprava, nedavnih rasprava sa stručnjacima ove tehnologije mogu međusobno komunicirati, a još jedan stavak o kojem bih e, na koji skrećem pozornost je 20. koji ide dalje od IETS-a Nažalost, nismo mogli pružiti neko rješenje koje bi svim stranama bilo zadovoljavajuće, odnosno radi se o e, zakonodavnom okviru koji bi pokrivao cijelu Europsku uniju i svakako interoperabilnosti te zakonodavstvo koje stvara jednake uvjete jednaka pravila za sve podatke o, o vozilima. Dakle, zaštita je e, potrošača i e, tržišta utakmica od najveće važnosti, a ja nemam sad vremena govoriti o drugim aspektima koje sam e, samo spomenuo, ali njih ćemo unijeti u amandmane. Na primjer, promet u gradovima pješaci, biciklisti, motociklisti, e, to su osjetljive kategorije u transportu e, i njih treba spomenuti. Poštovane kolege, ja sam spreman za nastavak rada u dolazećim tjednima. Nadam se tsunamiju e, amandmana, to bi me jako razveselilo, budući da vjerujem da sve ovaj, ovo pitanje itekako zanima. Hvala vam lijepo. Prije nego što otvorim raspravu, pozdravljam naše posjetitelje, zastupnike iz Mađarskog parlamenta koji predstavljaju Udruženje umirovljenika u Mađarskoj, tako da vas lijepo pozdravljam na našem odboru. Otvaramo raspravu. Gospođa Virkina, izvolite. Gospođo predsjedateljice, poštovane kolege, e, hvala izvjestitelju na prezentaciji i e, Vjerujem da je promet iznimno važna tema, automobilska industrija je najjača industrija i najveća industrija Europe, te je e, važno da i tu budemo predvodnici. Sjedine države i Kina vrlo se brzo razvijaju i pogledate li e, te sustave kod njih vidite da i mi moramo poduzimati korake prema naprijed jer e, ta je industrija jedan od najvećih e, doprinositelja našem gospodarstvu i prema tome to je industrija koju ćemo morati očuvati da bismo prosperirali. Što se tiče strategije, smatram da je ona operativno vrlo dobra za ovo područje i e, glavni elementi e, su jako dobro postavljeni e, i vjerujem da ćemo moći ostvariti dio ovoga u vezi kooperativnih vozila do 2019. Što se tiče sigurnog e, okoliša, vjerujem da bismo mogli e, koristiti novu digitalizaciju te da bi e, transportni sustav mogao postati puno sigurniji. Broj vozila u prometu raste i trebaju nam nova rješenja morali bismo izraditi e, na ambiciozniji način naše izvješće. Ja ću reći nešto e, o ciljevima i e, vremenskim odrednicama. Ja bih se založila za pristup e, kroz hibridnu e, komunikaciju i e, nove tehnologije i mislim da pouzdanost komunikacije i tih poveznica mora biti zajamčena. Naš je izvjestitelj već naglasio da postoje određeni elementi za koje je potrebno da ih pozorno razmotrimo, a to je kibersigurnost i zaštita podataka i e, privatnosti. E, korisnici moraju imati e, te podatke pod kontrolom, ali želim istaknuti kao što je rekao i izvjestitelj stavak 20 Moramo naći načina da osiguramo da zainteresirane strane imaju pristup podacima e, i resursima i e, zato je potrebna odgovarajuća ravnoteža inovacije u Europi Znači da nam e, je potrebno da imamo pristup podacima i podacima u vozilima. Dakle, otvara se niz novih e, usluga i moramo omogućiti financiranje, a komisija mora osigurati da će automobilska industrija ostati predana e, cilju punog e, zapošljavanja ljudi koji rade upravo na ovim pitanjima do 2019. a propise treba dobro procijeniti ne smijemo preregulirati ovaj sektor i trebamo raditi na regulativi tamo gdje je to potrebno da bi se potaknule inovacije sad je vrijeme E, dati e, podršku inovativnom okviru u ovom sektoru. Ne bi trebalo niti podcijeniti važnost ažuriranja nacionalnog zakonodavstva iz ovog područja, te znamo da mnoge države članice to nisu učinile, niti je kod njih atmosfera tako pogodna za inovacije. Oni trebaju odraditi svoj dio kao i ostali dionici i ETS je e, stvar u kojoj trebamo udružiti snage i ja se veselim suradnji s izvjestiteljem i svim e, kolegama e, na ovim pitanjima. Nažalost, moram e, krenuti prema aerodromu radi leta i ostavljam ovdje kolege koji će s vama dalje razgovarati. Hvala vam. Gospodin Demas Mikar ima riječ. Izvolite. Hvala vam lijepa predsjedateljice. Radi se o e, iznimno zanimljivom izvješću. Zahvaljujemo izvjestitelju na ispravnom pristupu. Vjerujem da će u ovom parlamentu e, da će iz ovog parlamenta odlasti vrlo e, jasan, krenuti jasan signal da smo ambiciozni u pogledu ove vrste prometa i TS sustavi naglašavaju i učinkovitost, sigurnost, dugoročno gledano mislim da ćemo morati razmotriti mogućnost intermodularnog prometa. Izvjestitelj je ispravno naglasio interoperabilnost, zaštitu podataka, osobnih podataka e, u različitim sustavima i vjerujem da nam je potreban i zakonodavni okvir da bismo mogli pružiti zakonodavnu sigurnost i e, ulagačima jednako tako. Konačno naglašavam automobilsku industriju i njenu međunarodnu prirodu trebamo razgovarati i s najvažnijim e, trgovinskim partnerima da bi e, tržišna utakmica na tržištu automobila e, bila što je moguće pravednija. Hvala lijepa gospodine de Masmeker, gospodine de Van Miltenburg, izvolite. Želim e, zahvaliti izvjestitelju na odličnom, doista odličnom nacrtu mišljenja, nacrtu izvješća. Što se prioriteta tiče, privatnost, zaštita podataka, kibersigurnost i tehnologija trebaju e, dobiti poseban naglasak i to je u skladu sa stajalištima izvjestiteljima. E, čitamo da bi komisija trebala što je moguće brže e, uspostaviti zakonodavni okvir koji će omogućiti punu interoperabilnost e, i treba to jasno naglasiti. Sve će to naš promet učiniti održivijim, sigurnijim i učinkovitijim sve više CITS solucija primjenjuje se u automobilima, što je već naglašeno intervencijama kolega. Kao dio alda. ja e, želim podržati stajalište liberalnog tržišta, e, a to treba e, biti sve tehnološki neutralno, a samo tržište prušit će nam rješenja koja nam trebaju. Ali sigurnost e, korisnika i građana ne smije biti ugrožena, a vozila će, barem dugoročno, komunicirati jedna s drugima u prijelaznom razdoblju moramo razmisliti o ravnoteži između e, vozila koja e, imaju sustav i onih koja se na njega ne mogu spojiti. E, dakle, kompatibilnost će se morati osigurati, a E, ja sam Inko odboru e, već prenio ovo i apelirao za e, zaštitu osobnih podataka i pravo na privatnost potrošača i naravno da će trebati u tom smislu vidjeti i što je s propisima o zaštiti podataka i privatnosti i E, kako će se to odraziti na korisnike, vozače i vlasnike automobila. E, dakle, sve to stoji već e, u ovom izvješću i apeliram još jednom vrlo snažno za podršku najboljoj praksi CITS platforme i isto tako za pilot projekte koji trebaju podršku i financiranje od strane komisije. Zaključno ću reći da ovaj nacrt mišljenja jest e, u e, skladu sa drugim izvješćima drugih izvjestitelja, izvjestitelja u sjeni. E, ali svakako moramo tehnologiju prava potrošača i neutralnost zadržati i na stavak 21. a to je dijalog sa socijalnim partnerima ćemo imati amandman. E, izvjestitelj je dio e, skupine SND i poštuje socijalni dijalog što pozdravljam, ali CITS je također e, važan radi borbe protiv e, mogućih negativnih socijalnih učinaka jer e, treba e, doprinijeti otvaranju radnih mjesta i poboljšanju situacije u našem gospodarstvu u Europi, a neki sektori će sigurno imati e, problema s osiguravanjem svoje pozicije na tržištu rada, ali treba ostati optimističan što se osjeća i u političkim stajalištima moje skupine. E, zadovoljan sam što smo surađivali s izvjestiteljem, izvjestiteljem u sjeni i vjerujem da će e, sve ovo ostati upravo e, ovako kao što stoji u naslovu ovog izvješća i e, hvala lijepa. Hvala lijepa. Sada dajem riječ gospođi Kilanen. Hvala lijepa. Dragi kolege, prije svega moramo imati novi način razmišljanja i gledanja na sustav prometa a pružanje usluga i tu kulturu trebamo staviti u e, cijeli transportni prometni sustav i moramo e, podržati multimodalnost. Više nego li je potrebno je da imamo pristup sa stajališta potrošača. Vaš prijedlog izvješća je jako dobar kao platforma na osnovi koje možemo raspravljati ovdje u parlamentu. Mislim da moramo otvoriti raspravu o tome e, što misle potrošači, dakle što e, oni koji koriste prometne usluge trebaju, gdje trebamo više regulirati, a gdje manje. I isto tako kako možemo i gdje moramo financijskim instrumentima podržati e, promjene. E, moramo raditi na jedinstvenom prometnom europskom prostoru, jedinstvenom digitalnom tržištu i izradama strategija. Moramo surađivati na prekograničnoj razini. To je zaista hitno potrebno ovakvim sustavima možemo uvijek smanjiti ljudske greške koje sada postoje već u prometnom sustavu, u ovakvom sustavu kako imamo, ali možemo poboljšati nešto i planiranjem za budućnost. Kad se radi o sigurnosti i zaštiti, svi e, elementi vezane za suradnju, odnosno kooperativnu inteligenciju su vrlo važne vrlo e, su važni potencijali digitalne tehnologije jer e, mi smo povezani, ali još uvijek dovoljno ne surađujemo. I mislim da e, kooperativni, inteligentni i prometni sustavi mogu predstavljati rješenje jer možemo gledati na potrošnju energije, na razinu emisija plinova, ali moramo također uskladiti na novi način financiranje i subvencije. E, moramo podržati regije i gradove koji imaju različite potrebe i e, moramo e, razvoj uklopiti u povezana vozila i u sustav CITS-a moramo sagledati način na koji upravljamo prometnim sustavom, moramo svakako se usmjeriti na sigurnost na cestama. Europski će se građani e, povezati na taj način i moći će razmišljati na novi način. Za sada se razvoj prvenstveno rukovodio tehnologijom i tehnološkim razvojem, ali potrebno je izraditi studije i uvidjeti da su i ljudski i socijalni faktori vrlo važni. Moramo također poštovati vrijednosti društva, ljudske vrijednosti i okoliš. Dakle, ne radi se samo o nečemu što se čija okusnica treba biti tehnologija. Kada smo bili u Silikonskoj dolini u Kaliforniji, jednostavno je rečeno oni koji ne znaju nešto raditi moraju se suzdržati od toga i mislim da je to divan savjet onima koji donose političke odluke. E, neću sada više govoriti, a sa e, velikom srasti ću sudjelovati u e, radu izvješću. Hvala lijepa i hvala izvjestelju na jako dobrom e, jako dobrom prijedlogu izvješća. Iako smo zadovoljni nekim dijelovima i htjeli bismo naročito naglasiti e, članak koji govori o kibersigurnosti, ali želimo također naglasiti bit suradnje. Moramo se također pozvati i na povelju jedinih naroda za osobe ograničenog mobiliteta kojima treba omogućiti pristupačnost. U članku 19. o intermodalnom prijevozu moramo u, e, uspostaviti funkcionalnu mobilnost od vrata do vrata, a naročito da u to treba uključiti i aspekte vezane recimo za pješačenje u tome. Gospođarno, tu vi ne, vi ne želite uzeti riječ. Tko će se sada javiti? E, kao što znate, ja jako volim automobile. Imam devet automobila. Dva automobila koja su za utrke i imam jedan električni automobil, dva stara automobila. Ja e, nikada neću se odlučiti za automobil bez vozača jer ja volim voziti, ne volim nikako biti vo, suvozač, putnik u automobilu. Ja kada odem u mirovinu ću se koristiti automobilima, koristit ću moje a, trkače automobile. E, gospodine Lundgren, vi ćete se iznenaditi, tehnologija tako brzo napreduje čak i vi. Gospodine Lundgren. Gospodine Peter Lundgren, ne, ne želite me slušati? Vi volite automobile današnjice, volit ćete i automobile sutrašnjice koji će biti čišći, brži, spouzdaniji i nećete e, se morati brinuti za tu vozilo. Osim toga, susrećete se i s drugim ljudima jer će automobil budućnosti biti onaj koji se dijeli s drugima. E, hvala. Hvala lijepa. Hvala gospodinu na izvrsnom izvješću. Ono je nadopuna na e, moje izvješće na vlastitu inicijativu o sigurnosti u vozilima. Jer pokušavamo postići istu stvar, sigurnost na cestama, bolju zaštitu svih potrošača, ne samo bogatih. Sustavi e, za E, pomoć pri vožnji koji se zasnivaju na e, suvremenoj tehnologiji su jako e, dobri u ovom izvješću i to je jako dobra stvar ka automatiziranom putovanju. Gospodine Kaufman, hvala. Htio bih se osvrnuti na dvije stvari. Naravno, želim čestitati gospodinu Ujheu na prijedlogu izvješća. On e, se u svom izvješću jako okreće budućnosti. Mislim da ima par stvari svejedno koje možemo još malo više iznijanzirati. Što se tiče zaštite podataka, moramo se odmaknuti od osobnih podataka. Naime, u budućnosti E, imat ćemo podatke vezane za promet e, koje će se odnositi na vozila, vozila i infrastrukturu. Pravna situacija tu nije jasna. Ne znamo tko je vlasnik tih podataka, niti tko će biti odgovoran za korištenje podataka. <clears throat> Situacija s osobnim podacima vrlo je jasna. U tom smislu nema problema u zakonima, međutim ovdje se bavimo drugom vrstom podataka. Vezano za to postoji kibersigurnost s kojom i dalje postoji puno problema. Usmjeravamo se tu na cestovni promet. Jako pozdravljam 19. članak koji govori o prometnim sustavima multimodalnog tipa. Postoje različiti e, načini e, prevoza koji će u budućnosti biti puno bolje povezani. Hvala gospodine Bach, gospođo Meissner. Hvala. Razumijem gospodina Ludgrena, zabavno je e, voziti automobil. Ja sam liberal i zato želim da ljudi imaju mogućnost izbora. Ne bih rado bila putnik u automatiziranom vozilu. Međutim, kooperativni, pametni prometni sustavi jesu dobra ideja i autonomna vožnja može biti od velike prednosti za ljude u ruralnim područjima. Jer e, možda ću uložiti takve amandmane. Često mislimo na gradove gdje je lako uspostaviti različite ovakve sustave, ali u ruralnim područjima to je manje tako. Hvala lijepa. U vašem izvješću e, morate misliti da će energenti budućnosti biti oni koji će imati niske ugljične emisije i dakle moramo razmišljati o E, kopu 21 i zaključcima tog kopa. Dakle, morat ćemo se usmjeriti na e, smanjenje onečišćenja koji je veliki problem u 21. stoljeću. Slažem se s gospođom Kilonen, sve mora biti inkluzivno, dakle pristupačno svima. A danas već e, za Evropljene 13% njihovoj, njihovog proračuna, osobnog proračuna odlazi na promet. To je puno. Osim toga imamo i velike probleme sa e, digitalnim razlikama, odnosno rasprostranjenosti interneta u pojedinim dijelovima Europske unije. Pogledajte samo razliku između gradova i sela. A drugo, postoji razlika i jaz među naraštajima. Svi mladi imaju pametne telefone, a e, stariji građani ih nemaju često. Dakle, postoji razlika među generacijama. A isto tako ne zaboravimo da nemaju svi pametni telefon. Još jedno, govorimo o autonomnom vozilu. Ne smijemo govoriti o autonomnom vozilu jer takvo vozilo još ne postoji. E, evo, svi smo e, se sjetili, sad smo nedavno bili u Silicon Valley. Tamo su nam lijepo rekli da će takav autonomno vozilo se pojaviti možda za teta godina. Za sada e, možemo imati pametne a, vozila koja su povezana. Što se tiče pitanja podataka, tko može imati te podatke, tko ih čuva, Govorili smo i o kibersigurnosti i borbi protiv kibernapada. A zatim pitanje sigurnosti. Ako jednog dana e, dođe do sudara između autonomnog vozila i neke osobe, tko će za to biti odgovoran? Proizvođač automobila ili onaj tko je napisao kompjutorski program kojim se koristio taj autonomni automobil? Gospodine Kun, nisam vas zaboravila, htjeli ste se javiti na jednu minutu, izvolite. Hvala. Hvala. Ovo je jako tehničko i stručno pitanje. Htio bih, se, htio bih najprije zahvaliti izvjestitelju. Ovo je izvrsno izvješće koje se jako usmjerava na budućnost. Moramo se međutim vratiti na u stvarnost i na sustave kojima sada već raspolažemo. Govorili smo i o sustavima za pomoć pri vožnji, o tome kako se može poboljšati sigurnost na cestama i o onome što već sada postoji u vozilima. Naime, ako zaista želimo da imamo automobile bez vozača i ako želimo promijeniti e, promijeniti i poboljšati sigurnost na cestama, moramo se zapitati koliko su recimo sustavi navođenja satelitima sigurnima. U Aziji su daleko ispred nas. Na putovanju u Silikonskoj dolini vidjeli smo da Amerikanci koriste sustave koje se temelje na satelitima. Moje pitanje je što radi Europa? Koliko je Galileo dobar? Koliko je precizan? 10, u de, do u 10 ili 15 cm. Pa to su vitalna pitanja, odsudna pitanja. To je jako bitno, gospođo Deli, kako dobro koristimo energente kojima raspolažemo. Na autocestama vozi se 200 km na sat, a onda se naiđe na e, radove na cesti i tu se mora usporiti što znači korištenja više energije. Moramo u budućnosti biti e, učinkoviti u korištenju energije. Zato nam je potrebna telematika a onda možemo se baviti pitanjima zaštite podataka. Međutim, ono što je temelj svega i preduvjet, ne znam jesmo li tu sve napravili. Hvala izvjestelju što je jako dobro načinio ovo izvješće. A sada riječ ima gospodin Van der Linde. Hvala lijepa. Govorit ću vrlo kratko. Između ostalog, zato što su svi koji su se već javili za riječ naglasili upravo ono o čemu ja želim govoriti. Komisija zaista e, pozdravlja ovo izvješće jer mi se želimo usmjeriti na ovo sve i poboljšati situaciju za naše granice. Što se tiče sigurnosti na cestama, 26 tisuća ljudi pogiba svake godine na europskim cestama, što je neprihvatljivo. Isto tako, imamo oko milijardu eura gubitka zbog prometnih gužvi. To također nije prihvatljivo. Vjerujemo da ovakvi kooperativni sustavi mogu rješavati ova dva bitna problema. Strategija je objavljena prije više od, od godinu dana, pa zato želim vam dati neke recentnije podatke. Konvergencija kooperativnih i automatskih elemenata je nešto što e, se upravo događa. Sama strategija se naravno zasniva na prvom koraku, a to je taj kooperativni element ali u CITS-u e smo također objavili i drugo izvješće koje e, e, sada govori o vezama s automatizacijom. A nedavno je objavljeno još jedno izvješće u kojem se naglašava na koji način se pomalo povezuju svi ti elementi. Nešto sam više optimističan kada govorimo o situaciji europske industrije u tom smislu. Što se automatizacije tiče, teško je procijeniti koliko će ona ići brzo. Ali kada gledamo CITS sustav, Usmjerimo se na 2019. u Europu koji predstavlja cilj kako javnih vlasti, tako i um, proizvođača i mislim da tu dobro stojimo u usporedbi s drugim eh, s drugima u svijetu. A isto tako na eh, u Sea Roadsu također sada jako napredujemo tu 16 država članica koje su u tome. Moram naglasiti da je također važno da se testira dosta više na cestama i to upravo radi Sea Roads platforma. Oni koji rade na ovim pitanjima rekli su da će izraditi opremu koja će biti standardizirana, drugim riječima bit će uključiva jer će se nalaziti u svim vozilima. No, trebamo napraviti i više. Nastavljamo raditi sa stručnjacima u ključnim aspektima zaštite podataka. U o nadležnom odboru sa državama članicama pripremamo više testiranja a pripremamo i novu direktivu koja se usmjerava na dva ključna elementa koja su danas već spomenuta. Prvo je interoperabilnost jer je potrebno da sve to funkcionira u svim državama Europske unije i u svim markama automobila. Dakle, moramo sačuvati također i naša ulaganja. Zaključno moram reći da bi nam bilo drago da smo mogli, e, da ste u ovaj, ovo izvješće spomenuli i e, nadležnu direktivu CITS. Hvala lijepa. Spomenuli ste dakle skupinu na visokoj e, razini koju glavna uprava GRO organizira. I bit će nam jako drago da pozovemo e, ljude koji se time bave na saslušanje pred našim odborom. Mislim da je to vrlo važno te mislim da je važno da to saznamo sve u našem odboru. Organizirat ćemo dakle saslušanje sa stručnjacima koji se bave tim pitanjima. To je izvješće na visokoj e, e, visokoj razini, kako ga on, ste ga ono nazvali, Gear 2030. A sada dajem ponovno riječ našem izvjestitelju na jednu minutu. Izvolite. Hvala lijepa. Treba mi samo pola minute nakon ove rasprave mislim da nije potrebno da bilo što dodam o ovom izvješću. Hvala svim klubovima e, zastupnika, hvala na svim odlukama i mišljenjima. Moram vam samo reći da se osjećam pun energije da nastavim raditi na ovom izvješću Hvala svima, očekujem vaše amandmane i ja ću uložiti nekoliko amandmana nakon ove rasprave. Hvala dakle još jednom svima. Hvala i vama. Rok za predlaganje amandmana je 21. studenog do 14 sati. Nastavljamo sada sa radom. Sada ćemo razgovarati sa radnom skupinom Tax Force. E, Čućemo dakle od Europske komisije o jednoj studiji o turizmu. Evo vidim da su tu stigli predstavnici komisije. Dobrodošli na naš odbor. Vi ćete nam predstaviti ovaj radni dokument službi komisije. E, gospodine Uljeri, vi ste zaduženi za radnu skupinu za turizam, tako da ćete nam nešto više reći o najnovijim zbivanjima u tom sektoru i posebno kada je riječ o forumu koji Europski parlament e, organizira povodom međunarodne, e, Međunarodnog dana turizma. Molim vas samo da to kažete kratko i sažeto jer smo već izgubili dosta vremena. Izvolite, hvala. Hvala vam predsjednice. Ja ću u e, uistinu biti vrlo kratak. Radna skupina za turizam e, u kojoj ja radim, e, dakle nastavlja s radom. Ja ću vam sada reći nešto o radu te radne skupine. Možda je najzanimljivija informacija da se prije mjesec dana da smo izabrali gospođu Otana Sapulu e, kao predsjednicu radne skupine. Ona je preuzela dužnost prije mjesec dana. Ona inače surađuje s povjerenicom Bijenkovskom i na čelu je tog odjela. E, ja sam s njom uistinu izvrsno surađivao u posljednjih nekoliko tjedana, tako da mi je iznimno drago da je ona sada e, došla na čelo tog odjela. Zatim e, un ova odjel za turizam je također bio u Kini i mi su imali dakle, glavnu skupštinu ja sam tamo bio kao predstavnik parlamenta, e, a izabran je član iz Gruzije za predsjednika. Mi smo u ime odbora TRAN lobirali u Europskom parlamentu. Ja sam e, to po prvi puta predložio već prije dvije godine, a to je da se potpiše jedan sporazum o suradnji sa Svjetskom organizacijom za turizam i nadam se da će Deli i predsjednik Tajani uskoro primiti novog glavnog tajnika svjetske organizacije za turizam u Europskom parlamentu, naime na plenarnoj sjednici. Nadalje, Europski parlament je upriličio jedan e, vrlo važan događaj e, na temu turizma. To se odvilo ovdje u parlamentu. Svjetski dan turizma je bio Mm, zanimljiv i nadahnjući za sve. Imali smo na tisuće ljudi stručnjaka organizacija koji su došli i zahvaljujem kabinetu predsjednika Tajanija i nešto ću vam reći o, kasnije više o tome. Zatim e, Estonsko predsjedništvo je također organiziralo jedan forum o turizmu i ja sam tamo predstavljao Europski parlament, da kako, kao i obično, držao sam izlaganje o našim ciljevima i prioritetima, te bih želio još spomenuti da su u Londonu bile zastupljene sve države članice prošli tjedan, E, tamo je održan e, jedan drugi događaj e, posvećen turizmu. Bili su nazočni svi ministri za turizam, što je iznimno važno. I mislim da ću s time zaključiti. Ostvarili smo sljedeća postignuća. Postoje međunarodne organizacije koje aktivno rade na turističkoj diplomaciji. To su evropske organizacije, a Europski parlament će od sada uvijek dobiti pozivnicu na takve međunarodne e, događaje, tako da će se moći čuti naš glas, što nije bio slučaj ranije. Mislim da je to jedan e, vrlo važan korak. E, dakle, ta činjenica da možemo od sada sudjelovati na takvim e, konferencijama. U Izbruku ćemo biti domaćini konferencije o turizmu. Ako vas zanima, mogu vam dati više informacija o tome. I imam još jednu novost. U studenom će Europska komisija organizirati uobičajeni godišnji forum o turizmu. Ako se ne varam, to će biti 28. studenog, ali mislim da će povjerenica pozvati sve zastupnike koji su zainteresirani, a mi vam možemo naknadno proslijediti detaljni program Nadalje, e, bilo je mnogo uspješnih pilot projekata. Želim vam zahvaliti svima na pomoći. Dobili smo dosta sredstava. Dakle, to su turistički projekti koji se bave kulturnom baštinom. Za interes smo dobili 12 milijuna eura i želim vam pomoći, želim zahvaliti na vašoj pomoći u tome. U sljedećih dva mjeseca Europski glavni grad turizma će biti još jedan novi projekt, to će biti inaugurirano uskoro. Hvala vam lijepo. Što se tiče, e, dakle sada ćemo čuti izlaganje Europske komisije na temu oporezivanja u turizmu. Kao prvo vam zahvaljujem što ste došli na sastanak našega odbora i što ste izradili ovu studiju. Riječ je o analizi sustava oporezivanja u turističkom sektoru. I mislim da se ne inzistira dovoljno na ekonomskim aspektima kada je riječ o toj temi, tako da ću sada dati riječ profesoru Jonathanu, ne znam gdje je, Jonathan Gillan, Dobar dan i dobrodošli na sastanak našeg odbora. Izvolite da ću vam riječ, imate na raspolaganju 8 do 10 minuta. Ja ću mjeriti vrijeme jer malo kasnimo, ali vjerujem da ćete vi to uspjeti odraditi na vrijeme. Izvolite. Hvala vam lijepo. Samo ću kratko predstaviti sebe i svoje suradnike. Ja sam Simon Carey iz Cooper. dakle bio sam ekonomski savjetnik eh, ministru financija na Novom Zelandu. Sad ću dati riječ kolege, ja sam Jonathan Gillum i ja sam više ekonomist eh, u timu PWC. udio turizma e, dakle Europske unije u, ukupnom svjetskom turizmu je drastično pao posljednje vrijeme. Naime, je stabilan e, posljednjih e, pet godina na oko 40%, međutim prije 20 do 30 godina E, taj udio je bio do, čak i do 58%. Broj turista koji posjećuju Europsku uniju se povećava, dakle taj trend je u porastu. Dakle, nemamo neko objašnjenje zašto je pao udio e, turizma Europske unije u svjetskom turizmu. Ljudi su sve mučni i sve više ljudi putuje na daleka putovanja, te se stalno pojavljuju nove destinacije. Međutim, kada je riječ o turizmu u Europskoj uniji, e, dakle tu se situacija stabilizirala u posljednjih pet godina. Vjerojatno to ima veze sa sigurnosnim pitanjima u susjednim zemljama, primjerice ljudi koji su nekada odlazili u Tursku ili u Sjevernu Afriku, neke dijelove Sjeverne Afrike, sada se odlučuju za putovanja unutar Europske unije. Dakle, udio Europske unije u ukupnom svjetskom turizmu je pao, ali se stabilizirao, a broj turista koji dolaze u Europsku uniju je u porastu iz godine u godinu. Samo kratko, dakle ova studija koju smo proveli u komisiji se bavila četiri stvari. Imamo bazu podataka o porezima u svim državama članicama i raznim sektorima. Zatim smo odabrali neke lokacije gdje smo e, obavili ciljenu ekonomsku analizu i iznijeli opće preporuke, uglavnom vezano uz oporezivanje u turizmu. Zatim smo se bavili boravišnim pristojbama, e, dakle i drugim turističkim porezima i pristojbama što se tiče baze podataka, neću ulaziti u detalje, ona će biti objavljena pa ćete je moći i vidjeti. E, postoje značajne varijacije među državama članicama što se tiče porezi na dobit i e, porezi na dohodak, zatim PDV, boravišne pristojbe i slično. Što se tiče boravišnih pristojbi, e, dakle one se ubiru na kratkoročne boravke. To je nekada bio više američki fenomen. Dvije trećine država članice primjenjuje boravišnu pristojbu, a postoje značajne varijacije, ponekad je to po osobi, ponekad to ovisi, ponekad se naplaćuje po hotelskoj sobi i slično. E, samo ću nešto kratko reći o PDV-u, budući da je to važan e, porez za za ovaj sektor. E, velik dio zemalja već ima niže stope PDV-a za dakle, hoteljerski sektor, prijevoz i slično. Međutim, ne postoji velika mogućnost za daljnje smanjivanje. Što se tiče smještaja, e, polovica država članica već primjenjuje najnižu stopu PDV-a, tako da ne postoji značajan prostor za dodatno smanjenje PDV-a. Zatim smo se bavili poreznim sustavima u tri uspješne turističke destinacije, to ćete vidjeti na sljedećem slajdu, dakle kao prvo Cipar, kao cijela zemlja, Cipar je zanimljiv e, slučaj budući da imaju vrlo niske porezne stope u općenito u gospodarstvu, posebno u turizmu i vlada nastoji diverzificirati turističku ponudu tako da se zapravo e, udaljuju od imidža turističke destinacije gdje samo sunce i more i, i pjesak. Zatim smo imali Balarske otoke, za razliku od njih, e, od Cipra, oni imaju vrlo snažnu regionalnu autonomiju kod određivanja poreza. To je jedan zanimljiv eksperiment, budući da su nedavno uveli novu boravišnu pristojbu, takozvanu pristojbu za održivi turizam. E, takva takav sličan porez je bio već uveden prije 15 godina, onda je ukinut iz različitih razloga, tako da smo tu analizirali razlike u poreznim sustavima i način na koji su porezi uvedeni i kako se ubiru vrlo su različiti. I na kraju smo uzeli Pariz kao popularnu turističku destinaciju gdje također postoji čitav niz poreza i pristojbi u turizmu. E, posebno je važan sektor e, dakle, hoteljerstva i općenito Um, različite ponude smještaja kao što su Airbnb, um, HomeAway. U Parizu je također uh, od početka do vrlo rano doneseno da će sama platforma ubirati uh, boravišnu pristojbu, da se neće, da neće plaćati da se neće ubirati pojedinačno, ali nešto ću vam više reći o tome kasnije. Ja bih samo htio reći nešto o osnovnim rezultatima ekonomske analize. Dakle, turistički sektor ima vrlo značajan udio u gospodarstvu Europske unije. Riječ je o oko 5% BDP-a Europske unije. Ako se tu uzmu u obzir i isto tako i čitav opskrbni lanac e, uz turistički sektor, to iznosi oko 10%. E, kod zemalja poput Grčke na turistički e, sektor otpada oko 18% BDP-a, tako da je riječ o iznimno važnom gospodarskom sektoru. Što najviše određuje o tome hoće li ljudi ostati na nekom nekoj zemlji, e, to je prvo, kao prvo cijena, dakle ne cijena samo hotela, nego isto i, tako i najam automobila, cijene u restoranima i sl. Ali je važna i kvaliteta, pritom mislim na socijalni razvoj, potrebna eh, pripadajuća infrastruktura i kvaliteta okoliša i to pomaže u generiranju jedinstvenih destinacija koje privlače turiste. Što se tiče boravišne pristojbe, one su uglavnom niske, između 4 centa po noći do 7,5 eura, u, to, su, to je dakle, ono, najviši e, iznos, ali to nije nigdje toliko visoko da bi odvraćalo turiste od dolaska s obzirom na cjelokupni paket ponude. E, dakle, obično su niže tamo gdje je ponuda niža e, i To se najviše osjeti kod manje privlačnih destinacija. E, turisti koji e, dolaze izvana u Europsku uniju e, doprinose, dakle, do priljevu deviza državama članicama i kada se smanjuju porezne stope, dakle to doprinosi atraktivnosti destinacija. Što su destinacije više jedinstvene unutar Europske unije, to se one više razlikuju od svjetskih destinacija i, to znači da Europska unija u cjelini postaje privlačnija turistima. Što se tiče dakle e, poreza boravišnih pristojbi, mislim da je važno kako se njima upravlja. Ako uzmemo primjer balarskih otoka, kada su se definirali porezi, e, obavile su se e, konzultacije sa sektorom, također su sve odluke o financiranju transparentne i sama industrija je uključena o sve odluke koje se tiču financiranja, tako da postoji mnogo širi konsenzus oko definiranja poreznih stopa. Zatim, boravišne pristojbe su uglavnom u nadležnosti e, samih pružatelja usluga smještaja primjerice hotela. Međutim, s obzirom na e, porast udjela ekonomije dijeljenja, to postavlja određene probleme kod ubiranja poreza, tako da vidimo da se to poboljšava u nekim mjestima kao što je Pariz, gdje e, platforme su te koje prikupljaju boravišnu pristojbu. E, s obzirom da nemamo više vremena, morat ću e, se zaustaviti ovdje, ali ova studija je na raspolaganju, tako da to bi bilo sve za sada od mene. Hvala vam. Hvala vam na izlaganju i sada ćemo otvoriti raspravu. Gospodin De Grande izvolite. Imate dvije minute. Hvala vam lijepo i ja zahvaljujem na ovoj dosta općenitoj intervenciji generičke vrste. Međutim, mislim da je svejedno to vrlo e, važno. Ovo je jedna inteligentna e, obrada e, svih podataka o turizmu i svega što bi moglo utjecati na porezni sustav, a da ne narušava e, konkurentnost i da je u svakom slučaju glavni izvor prihoda za određene države Europske unije, e, turizam glavni. Dakle, e, izvor kao što je i u Španjolskoj, moje zemlji. I svakako da se e, na dnevnoj osnovni povećava broj atrakcija na kojima se radi. A što se tiče veće ili manje privlačnosti jedne države, odnosno turističke destinacije svi znaju da su e, naravno e, potpuno različita pitanja e, pristojbi i poreza i svakako pristojbe su nešto što je potrebno da bi se moglo pružati ove turističke usluge i e, taj pristojbe recimo u Sjedinjenim državama postale su ideološko pitanje i e, plaćaju se e, i drugi, druge pristojbe, ekstra pristojbe za recimo zaštitu okoliša i e, neke od tih pristojbi uvode se pa se onda uhidaju i tako dalje. To je pitanje ideološkog pristupa. I e, ovisno o tome jesu li na vlasti e, je li na vlasti ljevica ili pučke stranke i tako dalje. To je naravno jedan fenomen i koji je svojstven turizmu. a e, povećanje pristojbi znači da zapravo ubijate tu e, gospodarsku granu a pokušavamo zapravo i povećati plaće i broj radnih mjesta i e, u turizmu naravno da hoteli zapravo nemaju izbora oni e, žele te pristojbe budući da je tako e, ustrojen sustav hvala vam Da, ali kasnimo, pa e, molimo da prepustite i kolegama mogućnost da uzmu riječ. Gospođa Bilbao. Hvala vam lijepo predsjedateljice. Ne mogu drugčije nego da e, Bilbao prvo e, čestitam na tome što e, je za 2011 odabran europskom gradskom destinacijom i vjerujem da će to svima biti važno i privlačno. Zahvaljujem i na ovom izvješću. Za nas u Baski ovo je e, novi fenomen. Imamo e, nedavnu prošlost koja je bila crna i teška i u svakom slučaju e, što se tiče pristojbi i poreza. To je jedna otvorena rasprava i ono što vam ja mogu reći jest da na mjestima na kojima E, vidimo da se događa jedan fenomen koji do sad nismo poznavali. E, doista razmišljamo vrlo duboko o vrstama poreza i pristojbi koje bismo trebali nametnuti, ne da bismo smanjili broj turista ili uopće e, reducirali djelatnost kao takvu, nego da vidimo na koji način održati kvalitetu kvalitetu i održivost e, turizma uopće na europskoj razini trebamo na tome raditi i naraditi raditi na pružanju usluga koje će na europskoj razini uvijek osiguravati e, kvalitetu. Dakle, e, turizam ako je masovan, štetan je i nije dobar kao model za europsko gospodarstvo. Želimo, e, što se preporuka tiče, reći da ako se u bilo kojem trenutku nametne obveza hotelima da pristojbe ubiru, onda to trebaju biti pristojbe tojbe e, koje e, su e, koje imaju smisla i koje, za koje se zna čemu su namijenjene. Doista trebamo znati što se događa s tim sredstvima i naravno ako želimo da jedno područje e, bude privlačno onda uz tu pristojbu treba ići i kvaliteta koja je odgovarajuća i moraju se postaviti barem minimalna pravila za harmonizaciju turizma i kvalitete turističkih usluga na razini Europske unije. Hvala gospođo Bilbao, gospođo Arnotu, izvolite. Hvala lijepa. Pokušat ću govoriti kratko. U ovoj studiji možemo vidjeti da slabe pristojbe, slabo oporezivanje turizma privlači turizam. Mislim da tu nećemo promijeniti percepciju ovog pitanja. Imam jedno zapravo vrlo bazično pitanje. Zanima me koliko je ova studija koštala e, i koliko je koštala studija Price Waterhouse europskom poreznom obvezniku. Pitam se zašto se takva studija radi. E, razumijem da vi želite apsolutno sve uniformizirati u Europskoj uniji, ali to je nešto što je u nadležnosti država članica i njihovih administrativnih jedinica e, gospodarski subjekti kao primjerice Airbnb su platforme i čine sve što mogu da izbjegnu plaćati lokalne poreze. Ali me zato zanima da se podastre u svi gospodarski subjekti koji u Europskoj uniji rade, da se njih podvrgne porezima, a nakon toga se mogu tek početi donositi odluke koje se onda trebaju nametnuti. Razumijem stvar vezanu za oporezivanje, međutim osnovni problem vezan za turizam u EU jest pitanje sigurnosti. Jako dobro to vidim u Francuskoj primjerice. Nemoguće je osigurati maksimalnu sigurnost osobama koje dolaze kao turisti u našu zemlju. Trebali bismo dakle shvatiti da se radi o e, ovlastima e, koje su u rukama svake države koje mora osigurati dakle sigurnost svojih e, turista. Hvala gospođo Evans, izvolite. Hvala vam lijepa predsjedateljice. Pozdravljam ovo izvješće koje je e, za Wales došao, došlo u pravom trenutku jer velška e, vlada ima nove porezne ovlasti koje stupaju iduće godine na snagu i sad su na javnoj raspravi u smislu vrste e, nameta koje će, koji će biti razrezani. Što se tiče glavnih poreza, jedan je bila turistička pristojba, odnosno porezi na turizam, o čemu se puno raspravlja, ali čemu se mnogi suprotstavljaju. I e, u tom e, smislu mislim da su jasne koriste od uvođenja PDV-a, ali e, nameti na turizam mogli bi u e, smislu e, konkurentnosti e, i konkuriranja susjednim zemljama kao što su Engleska i Škotska biti loše. One nemaju takve namete i sve je to i prikazano i ovdje Wales je jedinstvena lokacija i kao što je prikazano imamo puno e, zapravo toga što trebamo nadići i prevladati kao što je e, konkurentnost, a ne želimo biti radi nameta manje konkurentni. E, održivi turizam i razvoj istoga e, neophodni su i na tome radila i ova radna skupina, e, kao i na načinu na koji će biti namijenjena sredstva zarađena u turizmu. I upravo u tom smislu željela bih jasnije vidjeti na koji način će se održivost u turizmu razvijati, hoće li ta sredstva ići u tom smjeru ili prema marketingu recimo što ne predstavlja razvoj održivog turizma i mislim da je studija pokazala neke stvari ali i da je tu dosta pitanja na koja još nemamo odgovore Hvala lijepa gospođo Evans. Obraćam se sada stručnjacima ponovno i e, molim ih da odgovore na postavljena pitanja. I ja imam pitanje, a to je kako vi izračunavate tu poravišnu e, boravišnu pristojbu? Rekli ste nam, na primjer, da se ona radi, temelji se na e, na sobama. A recimo kad ja odem na Airbnb gledam kako i pitam se kako vi možete izračunati tu pristojbu. Zato me zanima vaša metodologija. Imate dvije minute, oprostite jer e, želim također da se osvrnemo i na drugu studiju. Hvala vam lijepa. Da, e, boravišna pristojba e, je nešto što se naplaćuje kod rezerviranja smještaja i recimo Airbnb isto tako prikuplja istu e, pristojbu odnosno e, to je već uključeno u cijenu onoga e, što se plaća kad turist izvrši rezervaciju. Dakle nema nikakvog dodatnog računa za to sve je već uračunato. Što se tiče samih e, poreza, e, namet na e, po noći, dakle za noćenje po osobi je jedna stvar, izuzeta su iz toga djeca. Samo odgovor na još neka pitanja. A to je jesu li nedostatak ili problem za jedno gospodarstvo ovi e, porezi zapravo oni su relativno e, niski e, i kao što je Jonathan rekao i naša analiza zapravo se temeljila na utjecaju cijena i cjenovnog raspona i porez i nameti su e, u skladu e, s time i naravno variraju na lokalnoj razini. Što se tiče mediteranskih e, plažnih destinacija, puno je veća konkurentnost cjenovna i tržišno natjecanje među destinacijama ja bih rekao dvije stvari. Prvo, jedinstvenost e, destinacije i raspon kategorija e, koji se nude vrlo su veliki u turističkom kontekstu i e, to destinacijama daje mogućnost razrezivanja viših nameta u onim destinacijama koje su konkurentnije tako da regije mogu utjecati na to koliki im je turizam eh, doprinos eh, njihovim prihodima. A naravno eh, teško je pratiti kud ta sredstva točno idu i i ona se njihova visina se mijenja priroda je takvih eh, nameta i poreza da su oni relativno niski pa je njihov eh, ekonomski učinak također relativno nizak i ono što treba razumjeti jest da su e, turisti dosta rastezljivi kod e, odabira destinacija i tu bilježimo disparitet e, između e, Europske unije i ostatka svijeta. Dođe li do većeg dispariteta razlika u cijenama, turisti će vrlo brzo skrenuti prema jeftinijim destinacijama, pa su prema tome ovi porezi zapravo jedan alat za vlade. Hvala lijepa što ste nam predstavili ovu prvu studiju. Sada ćemo nastaviti s drugom studijom. O, to je radni dokument službi koji se odnosi na nautički turizam. Gospodin Leman će nam predstaviti taj dokument, želim vam dobrodošlicu i reći ćete nam koje mogućnosti za razvoj postoje, ali naše koje su poteškoće razvoja nautičkog turizma u Europskoj uniji. Govorit ćete naravno o priznavanju e, različitih dozvola za vođenje broda i o mnogim drugim stvarima, uključujući tehnološki napredak. Gospodine Leman, vi ste e, šef odjela za plavo gospodarstvo i za pomorsko i priobalno prostorno uređenje. Imate sedam minuta, je li to u redu? Izvolite. Bien sûr, ça madame euh, Hvala, ja ću vam e, to predstaviti na engleskom jeziku. Da sam li e, li će mi lakše u sedam minuta? Um, um, Priobalni i maritimni turizam jedan je od pet sektora koji su utvrđeni kao sektori s ogromnim potencijalom rasta e, koji je dio strategije usvojene 2012 godine. 2014. usvojili smo strategiju e, za priobalni i pomorski turizam. To je na sljedećem slajdu a što je trebalo pospješiti konkurentnost i održivost sektora, otvaranje e, radnih e, mjesta e, i to je upravo ono što je bio cilj Europskoj komisiji. Imamo četiri stupa koji trebaju stimulirati kompetitivnost. To je promocija vještina, inovacija, održivost i e, dostupnost e, financiranja iz Europske unije. Što se tiče sektora, sam sektor je najveća pomorska aktivnost u e, Europi jednu trećinu predstavlja ukupne e, pomorske ekonomije i 123 milijarde e, eura je bruto e, zarada. Što se tiče podsektora nautičkog turizma, Svaki deseti građanin redovito prakticira vodene sportove, to je i e, veslanje i kajak i surfing e, i e, razni drugi. 36 milijuna rekreativno ima plovi i imamo 6 milijuna plovila koje se za to, tu namjeru koriste što se tiče čarter sektora, vrijednost oko 6 milijardi eh, eura, 20 tisuća radnih eh, mjesta i europske marine imaju promet oko 4 milijarde eura i oko 40 do 70 tisuća osoba zapošljavaju što je teško odrediti i često su to mikro tvrtke koje ne rade tijekom cijele godine pa je tako teško znati točno brojčane podatke. Ima tu i različitih izazova. Porast je recimo do dobne granice skipera Kipera sa 45 na 55 e, godina, što znači da nije mali, da nije velik broj mladih skipera se priključio. A e, trajanje e, životni vijek je e, jahti, odnosno plovila je oko 30 godina. E, sad e, imamo i plastična plovila, naravno, ali velik broj je pri kraju svog životnog vijeka, što, za što se mora naći rješenja. Osim toga imamo i različite interese turista koji su u rasponu od toga da oni sami žele upravljati, da oni žele eh, koristiti i svoje digitalne eh, uređaje. dozvole za skipere, sigurnost na plovilima, eh, razne aktivnosti i recikliranje plovila su ključna pitanja Što se tiče dozvola za skipere, ljudi e, najčešće više nisu vlasnici e, plovila, e, ekonomija dijeljenja je u porastu i ovaj sektor će sigurno porasti. Profesionalne dozvole kao i privatne dozvole ne priznaju se između država automatski, one predstavljaju i e, prihod jer ukoliko netko želi angažirati i zaposliti skipere na vrhuncu stezone, a njihove dozvole nisu priznate, to je vrlo e, teško. Imamo i projekte koji uspoređuju licence, odnosno dozvole i e, ključne kvalifikacije koje se po njima traže i u studiji gospodina Urevija i intervenciji gospodina De Aguilara e, čuli smo o pilot projektu koji će predstavljati zajednički kurikulum za europske skipere. Evo vidimo dva identična plovila e, e, različite zastave i isti skiper ne može u svim državama jednako time upravljati. Druga stvar e, koju razmatramo je oprema za sigurnost sektor je suočen s međunarodnim pravilima, europskim pravilima, nacionalnim pravilima, e, pravilima e, države po čijom zastavom plovi i tako dalje, koji puta recimo mora imati istu napravu ili uređaj u dvije izvedbe jer su različiti propisi. Dakle, e, gledat ćemo izdati preporuku da ukoliko država pod, čijim se, pod čijom zastavom e, plovilo plovi nešto zahtjeva da onda e, na nacionalnom teritoriju se određena pravila ne e, primjenjuju i da težimo standardizaciji pravila o sigurnosnoj opremi. Što se tiče marina i e, vezova marine se uglavnom e, u marinama uglavnom miruju brodovi ili plovila i vrlo ih je e, teško okupiti. Mi smo željeli zapravo učiniti marine pametnijima, međutim to je vrlo fragmentiran sektor teško ih je okupiti. Digitalizacija igra iznimno važnu ulogu e, u tome da marine postanu pametnije, inteligentnije, E, bolji profitni sektor i mogućnost premošćivanja e, razlika u sezonalnom e, broju posjeta. Dakle, tu imamo nautičke rute, imamo rute koje su više povijesne, a onda i međunarodne od države do države. Što se recikliranja plovila tiče, 80 tisuća plovila došlo došlo je do kraja životnog vijeća. E, to je e, manji postotak od 6 milijuna koje postoje. Uglavnom ih se ostavlja ili u vodi e, ili negdje izvan i napušta ih se i razmatra se način da se različite projekte objedini na europskoj razini da bi se riješilo pitanje e, kroz kružno gospodarstvo. E, ova studija naravno nudi i e, rješenja, ali već sam to spomenuo. Hvala. Najljepša hvala. Otvaram raspravu. Pribilježit ću sada tko se javlja za riječ? Gospodine De Grande, imate riječ prvi i molim vas da govorite jako kratko ovog puta, jer zaista nemamo puno vremena. Izvolite. Hvala vam lijepa, čuli smo vrlo zanimljive podatke. Svi znaju da priobalni i morski turizam su vrlo važni za prihod onim državama koje imaju tu priliku. Kao što je spomenut već grad Bilbao, Bilbao je grad koji nije na obali, odnosno nema tako sjajno e, vrijeme i dobre meteorološke prilike, što znači da nije baš tako atraktivan možda na izgled kao turistička destinacija, e, ali moglo bi se proučiti e, kakav je učinak ovih e, plažnih destinacija i e, dugoročno na koji način one utječu turoperatori recimo u Bilbao u Bilbao su očito prepoznali vrijednu destinaciju i e, međutim u turizmu vrlo često nailazimo na određene poremećaje koji nisu izolirani e, ima i seksualnog turizma i alkohola i vandalizma i tako dalje a onda opet s druge strane tu su i tako e, zvane porezne oaze i vidimo da ljudi idu e, također e, u neke smještaje koji su tako reći tajni i e, alternativni što narušava naravno poslovanje hotela. više ćemo o tome govoriti, govorit ćemo više i o ograničavajućim čimbenicima E, budući da e, je velika se rasprava treba voditi e, o tome kako bi same najatraktivnije velike turističke atrakcije i destinacije trebale ograničiti priliv turista naročito recimo priljev turista sa E, kruzera. Kruzeri su posebno opasni e, i e, fenomen su koji ne košta puno, oni su sami sebi dostatni, to su novi fenomeni, fenomeni koji su vrlo uspješni i dobri za vlasnike koji njima upravljaju. Hvala gospođo Bilbao, imate riječ. Hvala vam lijepa predsjedateljice. Mislim da e, smo dobili puno informacija, a meni se e, čini da nešto nije uključeno, a trebalo bi razmisliti o tome za budućnost e, treba naravno i uključeno je i ribarstvo i transport pogotovo za nautički turizam i mislim da je diversifikacija e, ribarskog sektora također vrlo važna a e, zakinuta je u e, posljednje vrijeme zbog kvota i imamo dosta ljudi koji se ne žele profesionalno baviti ribarstvom ali su nas upravo ribari zamolili da im je potrebna pomoć za diversifikaciju i da bi željeli postati dijelom e, maritimnog turizma i e, o tome nije rečeno baš ništa e, kad se govori o utjecaju i učinku svega ovoga na broj radnih mjesta. Ne znam jeste li što u svezi istoga poduzeli, hoćete li u budućnosti, važno je znati na koji način sektor e, pomorskog i morskog turizma može djelovati na broj e, radnih mjesta. Hvala lijepo gospođo Bilbao. Gospođo Bajsner na dvije minute. Hvala, e, govorit ću kratko. Dvije stvari prije svega. Eh, možda biste mogli ova, vaši prezentaciju svima poslati jer je bilo jako dobro, bilo bi nam svima korisno. Nautički turizam je vrlo važan e, programa plavog rasta. E, znate da se jako zalažem za integriranu pomorsku politiku i integriranje u e, program plavog rasta. Ljudi vole ići na brodove ponekada i vole nautički turizam, međutim to izaziva i neke probleme od e, problema za okoliš ili pak pomorskog e, prostornog planiranja. I e, jako bi bilo dobro da svi vi iz odbora za promet sudjelujete u tome kada govorimo o integriranim prostornom integriranoj pomorskoj politici. Gospodine Telička, ja dolazim iz zemlje koje nema izlaza na more, pa stoga zato neke stvari sigurno ne poznajem. E, u svakom slučaju, fascinirala me ova studija. Za mene je to tek još jedan način e, prevoza i ne vidim zašto bismo na njega gledali drugačije nego li na automobile ili zrakoplove. Ovdje se radi o slobodi kretanja ljudi i usluga. Absurdno mi se čini da vi možete voditi plovilo primjerice u Hrvatskoj gdje ćete ići i do Italije ali isti brod nećete moći unajmiti u Italiji i tako dalje. Naime, Mm, to je možda apsurdan primjer koji se možda ne odnosi u stvarnom životu na te dvije zemlje, ali zapravo ovdje se ne radi čak niti o vašem brodu, već o uslugama koje pružate, naime o vašim kvalifikacijama i njihovom priznavanju. Ali isto tako možda ponovno ne znam puno o tome, ali ne radi se više o turizmu samo ljudi koji su jako bogati, 30 ili 40 ljudi mogu unajmiti brod i onda to više nije skupo. Možda u vašoj prezentaciji niste govorili o ambicijama, o tome što napraviti s ovom studijom. Podsjećam vas da budete ambiciozniji i hrabriji te napravite prijedloge kojima ćete srušiti barijere. Sigurno ćete u Europskom parlamentu naići na potporu. Ne želim sada ulaziti u pojedinosti oko toga. Hvala gospodine i gospođo Arno tu izvolite. Hvala lijepa u ovom radnom dokumentu, koliko sam shvatila, vi želite ujednačiti e, profesionalne kvalifikacije e, voditelja brodova. Ali bojim se da ćemo to dovesti i do socijalnog dumpinga i po pitanju po nautičkog turizma. Vi znate kakva je već situacija, kako brodovi plove pod određenim zastavama kako bi se izbjegli porezi. Ne bi bilo dobro da se sada nađemo e, kad sa kapetanima brodova apsolutno u istoj situaciji koju imamo na cestovnom turizmu gdje imamo e, vozače koji su nedovoljno plaćeni, voze e, poljske kamione i tako dalje. Ne želim dakle isto u nautičkom turizmu. Što je pak sad sa subsidijarnosti koja apsolutno ima svoje mjesto kada se radi o plovidbi? Međutim, svaka zemlja ima različite zahtjeve jer e, su njihova mora i meteorološke prilike koji puta malo, a koji puta jako različite. Smatram da su određeni zahtjevi država zaista ispravni jer su rezultat desetljeća iskustava na tom planu. Hvala gospođo Tu, a sada na jednu minutu dajem riječ gospodinu Lenmanu e, za zaključke. Hvala lijepa. Zaista mislim da vrlo kratko mogu odgovoriti. Neću sada raspravljati e, politiku o politici o e, porezima Europske unije. Sada odmah prazim na drugo pitanje. Rekreativni riborov je nešto što se tek ovlaš spominje u ovom studiji i e, to je hvale vrijedan sektor u plavoj ekonomiji. Govorili smo i o razvoju tog sektora. Prema Europskom e, fondu za pomorstvo i ribarstvo vidimo da ima puno toga što predvodi lokalni razvoj i tu se nalazi puno što ste spomenuli, a to je diversifikacija profesionalnih ribara. Recimo, to se odnosi i na eh, turizam, oni ulaze u turizam, recimo vode turiste brodom pa ih vode do različitih restorana, na primjer, tako da su se se to povezalo i s gastronomijom. Ako želite više informacije o tome, možete mi se izravno obje, obratiti. Eh, hvala gospođi Majsner na komentarima o plavom E, rastu i plavom gospodarstvu, to mi se zaista e, svidjelo kao e, primjedba. Nadalje, moram reći da ova studija koja priprema radni dokument je važna i činjenica jest da bi donošenje zakona u tom području išlo teško, ali što se tiče profesionalnih kvalifikacija, odnosno e, dozvole za vođenje brodova, da bi one trebale biti podvrgnute jednakim kriterijima, a onda se možda može to nadopuniti poznavanjem lokalnih e, situacija i lokalnih mora. Što se to tiče internog e, tržišta, ja tu nisam puno govorio, ali u samom dokumentu možete naći puno više o tome. Hvala lijepa i e, tako smo završili s ovom točkom dnevnog reda. Prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda. Radi se o izvješću o preporukama, o sporazumima između Europske unije i e Sjedinjenih američkih država u zrakoplovstvu. To je izvješće gospođe Griffin, međutim zamijenit će gospodin Nelson. Izvolite. Som eh, inte kan vara här. Hon eh, är upptagen av ett... Eh, Hvala vam lijepa. Mi smo razgovarali o tome na sastanku izvjestelja u Sijeni i sad ću vam predstaviti neke točke našeg eh, rada. Dakle, raspravljali smo o sporazumu eh, o zrakoplovstvu i moram reći da, da se sada radi o vrlo, vrlo formalnim pitanjima vezanim za Lisabonski ugovor. Više pojedinosti o tome možete naći u tekstu kolegice Griffin. A ona jednostavno smatra da trebamo podržati taj sporazum. Hvala gospodin Dixon. Gospodin Van de Kamp također želi e, uzeti riječ. Hvala lijepa. Jednostavno radim svoj posao. Zato se javljam. Hvala lijepa. U potpunosti se slažem s izvjestiteljicom. Kao i e, s ovim što je rekao Jens Nielsen. Mislim da možemo dati pozitivno mišljenje o tom sporazumu. Ali no, htio bih dodati još nekoliko stvari. Primijetio sam da je dvije 2000. godine zračni promet između EU, Europske unije i SAD-a predstavljao 61% e, svjetskog zračnog prometa, dok je 2015. godine to palo na 38%. Drugim riječima, zrakoplovnima se putuje više prema drugim dijelovima svijeta. Recimo, zemljama zaljeva i znamo svi što se krije iza toga. Ministarstvo prometa SAD-a pokušalo je ograničiti, odnosno smanjiti neka ograničenja. Sjedinjene američke države imaju neka ograničenja ali e, kongres je tu unio neke izmjene. Stoga želim pitati, materijalno govoreći, ništa se neće promijeniti. Ali zanima me također što je sa onim zabranama vezanim za e, e, prenos na računala. Što nam možete reći o tome? Gospođo Foster, vi ste se htjeli javiti za riječ? Ne. U tom slučaju idemo dalje. Rok za ulaganje amandmana je do 21. studenog u 14 sati. Možete dati riječi predstavniku Europske komisije? Mm. Ne, e, oni ne žele e, uzeti riječ. Možemo sada krenuti dalje. A e, zamolit ćemo da sada prekinemo s prenosom putem interneta i e, e, to ćemo učiniti jer sada prelazimo na sastanak iza zatvorenih vrata pa molim da osobe koje su u publici izađu.